Dobar dan kolegi. Neka nam je predo prvenstveno dobro došli predstavitelji. Dobar, dobar dan svima pozdravljam članove, odnosno zastupnike iz nacionalnih parlamenata koji sudjeluju na ovom međuparlamentarnom sastanku. Podsjećam vas da ćemo danas imati dvije sesije. Prva će biti posvećan digitalizaciji i budućnosti rada, a druga ne jednakostima u državama članicama. No za početak želim reći reći nekoliko praktičnih obavijesti. Imate kartone e, koje možete ispuniti ako se želite javiti za riječ. Bijeli je za prvu sesiju, a ovaj drugi za drugu sesiju imat ćemo e, uzastopce tri zastupnika iz nacionalnih parlamenta, pa jedan zastupnik iz Europskog parlamenta i onda opet tri iz nacionalnih parlamenta i tako dalje. Za vrijeme rasprave ćemo naravno biti fleksibilni. Dopustite da kažem nekoliko uvodnih riječi o našoj prvoj današnjoj temi, a to je digitalizacija i budućnost rada. Dame i gospode, budućnost rada ili rad budućnosti je već na pragu. To uopće nije daleko. Još puno detalja nije jasno, ali jedna stvar je sigurna. Digitalno gospodarstvo će preobraziti tržište rada neće više biti mjesta za nisko kvalificirane repetitivne poslove barem djelomično će ih zamijeniti e, sustavi autonomne umjetne inteligencije. To je izazvalo puno bojazni prema različitim anketama preko 60% današnjih radnih mjesta u Europi će e, osjetiti e, posljedice e, te promjene. Dakle, tajnice, vozači, oni koji upravljaju strojevima će biti zamijenjeni. 10 do 15% radnih mjesta će nestati za nekoliko desetljeća. To je golema prekretnica e, u odnosu na prethodne industrijske promjene kada je samo 4 do 5% radnih mjesta zamijenjeno nečim drugim. Ali ima i dobrih vijesti. Zbog robotike se javljaju nova radna mjesta i to zanimljiva radna mjesta e, koja su kreativnija, e, tu se traži interakcija sa strojevima i to su radna mjesta budućnosti. Zato govorimo o četvrtoj industrijskoj revoluciji. Riječ je o digitalizaciji gospodarstva. Naravno, države članice su na različitim razinama. U mojoj državi to tek počinje, ali dobro obrazovanje će biti ključno za uspjeh u tom gospodarstvu. Vi više od 10% poslodavaca u Europskoj uniji će narednih godina trebati visoko kvalificirano osoblje. Naravno, e, informatika, tehničko znanje, online kompetencije će biti jako tražene. To ne znači da će nestati radna mjesta koje obavljaju ljudi. Riječ je o interakciji između novog i starog. U duhu realizma nadam se da ćemo se danas suočiti sa svim tim pitanjima i pokušati naći odgovore na njih prije nego što uopće počnemo razmišljati o reguliranju, odnosno o zakonodavstvu za budućnost, moramo razmišljati o poslovnim modelima, o pomirenju poslovnog i obiteljskog života, o kolektivnom pregovaranju, socijalnom dijalogu i tako dalje. Osim toga imat ćemo novu vrstu digitalnog radnika on će imati različite načine da zadovolji svoje potrebe ovisno o postojećoj tehnologiji. Moramo razmisliti o profilu takvog radnika čiji posao je samo potpomognut sa strane stroja ili e, o radniku koji je informatičar i koji e, modelira i kreira tog robota. Što je sa zakonodavstvom na području tržišta rada? Hoće li današnji odnosi između poslodavaca i zaposlenih e, i dalje vrijediti ili ćemo trebati neke nove pravne pojmove? koji će radnicima dati odgovarajuću razinu zaštite moramo razmišljati o učinku digitalnog gospodarstva na samo e, donošenje zakona u kojoj mjeri uopće možemo regulirati radno okruženje sutrašnjica Europske unije, nacionalne vlade, socijalni partneri su već započeli raspravu kako bi izradili političku i pravnu e, agendu za zaštitu svih radnika a ova konferencija čini dio tog e, napora. Moja država koja predsjeda e, vijeću ovih šest mjeseci organizirala konferenciju o budućnosti rada e, na temelju pristupa životnog ciklusa. Konferencija će se održati u Sofiji i govorit će se o svim tim pitanjima, o zapošljavanju, digitalizaciji i o zaključcima a ti će se zaključci uzeti u obzir kada se u lipnju budu donosili zaključci vijeća. Nadam se da će današnja konferencija biti zanimljiva i korisna. Ako želite, sada ću dati riječ gospođi Mariti Mariti Ulskog e, iz odbora EMPL Europskog parlamenta. Ona je dopredsjednica odbora. E, dragi kolege, zadovoljstvo mi je biti ovdje. Drago mi je da ste vi ovdje. Pozdravljam vas na ovom e, međuparlamentarnom sastanku o ovoj vrlo važnoj temi. Ovaj sastanak e, se održava u okviru Europskog parlamentarnog tjedna koji okuplja zastupnike iz parlamenta diljem cijele Europske unije kako bi raspravljali o temama koje su za sve nas i za europski projekt iznimno važne. Drago mi je što primjećujem da više od 245 zastupnika ukupno će ovaj tjedan e, biti ovdje. Imat ćemo niz seminara i saslušanja, a imamo više od 33 zastupnika iz 22 države članice e, koji će sudjelovati u barem nekim dijelovima ovog sastanka. Stoga ćemo imati vrlo zanimljivu i važnu e, uvodnu raspravu o ovoj temi. E, kao što je spomenuo gospodin Ademov, više od 65% tržišta rada će se promijeniti zbog digitalizacije, a možda čak i više. Nije riječ samo o tržištu rada, već o društvu, o demokraciji i o našem svakodnevnom životu. Dakle, to je golema tema i sada možemo dati riječ sljedećem govorniku. Zahvaljujem gospođo Ulskog. Uvaženi kolege, sada dajem riječ gospodinu Hendriku Bogartu iz Belgijskog parlamenta koji ima osam minuta za svoju intervenciju. Dakle, za inkluzivni gospodarski rast, potrebna je digitalizacija gospodarstva, a time se mijenja priroda rada. U mom uvodu ja ću se baviti sa dva ključna pitanja prvo e, gubitak radnih mjesta i otvaranje radnih mjesta zbog digitalizacije, nadalje e, edukacija za stjecanje digitalnih vještina kako bi pospješio e, informiranu raspravu Svjetski gospodarski forum je detaljno analizirao ova pitanja te je našao da bi digitalizacija mogla stvoriti oko 6 milijuna e, radnih mjesta diljem svijeta do 2025. godine. E, nadalje da će automatizam zamijeniti e, e, ljudsku radnu snagu u velikom postotku ne možemo predvidjeti kako će sve to završiti. Nadalje postoji velika nesigurnost i strah vezano uz plaće i radne uvjete. Pitanje je kako se nositi s izazovima. E, potrebno je snažno vodstvo kako bi se e, odredio smjer i kako bi se usmjerili ka toj novoj paradigmi radnici koji su spremni prihvatiti novu digitalno gospodarstvo ne mogu biti samo iz sljedeće generacije. 2018. godine moramo donijeti temeljne odluke kako ni jedan e, pojedinac, e, poduzeće ili društvena skupina e, ne bi bila bačena u zapečak potencijalno nejednakost i smanjenje plaća pa čak i socijalni nemiri iziskuju hitne pripreme da se pripremimo za tu digitalnu budućnost. E, imat ćemo tri kategorije radnih mjesta prema prirodi zadataka. Prvo, e, administrativno osoblje e, ili vozači kamiona, to su na primjer radna mjesta koja će nestati. Drugi će raditi sa strojevima, e, na primjer kirurzi. I konačno imamo kategoriju e, koja trči brže od mašine, to su nova radna mjesta koja se odnose ili na kreativnost i umjetnost ili na upravljanje e, strojevima. Industrije će se preobraziti, a potencijal za sljedeće desetljeće je golem. Mi govorimo i o stotinu trilijuna Dakle, to se neće dogoditi automatski, barem ne na strukturirani način, kako bi bilo korisno za cijelo društvo. Trebamo e, odgovoriti na niz pitanja, naime kako potaknuti industriju da poduzme digitalne inicijativa koje će donijeti dodanu vrijednost. E, treba ukloniti barijere, globalizirati e, područje poslovanja poduzeća e, i na taj način će digitalizacija donijeti socioekonomske koristi. Kad je riječ o stvaranju radnih mjesta. Zaključak je da otvaranje digitalnih tržišta dovodi e, do velikih gospodarskih i socijalnih e, koristi i prednosti. Ne trebamo podcijeniti i gubitak radnih mjesta. Odgovor izgleda e, jednostavan obrazovanje, ali to iziskuje puno uložene energije i upornosti od svih nas. Ako želimo poticati digitalne aktivnosti koje će istovremeno biti korisna za poduzeća i za društvo, e, e, onda je potrebna edukacija. Stoga je logično da će politička rasprava e, se baviti time kako distribuirati te prednosti trebamo uzeti jedan dio e, te dobiti i uložiti to u obrazovanje kako bi svi u društvu bili dovoljno obrazovani i obučeni da bi mogli u potpunosti sudjelovati u tom društvu. Kako inače možemo očekivati da će se ljudi integrirati? Također trebamo ići e, dalje od samog naglašavanja znanosti, e, inženjerstva, matematike, već e, trebamo razmisliti o tome kako tehnologiju primijeniti na svim područjima to znači da ćemo morati primjenjivati nove metode u našem obrazovnom sustavu kako bi mlađe generacije mogle uspjeti u novom gospodarstvu. I zaključujem sa sljedećim. Moramo osnažiti moralnu e, vezu između građana, e, država e, i trebamo naglasiti humanitarnu perspektivu te ulagati u obrazovanje. Ako to uspijemo, vjerujem da ćemo eh, doći do situacije gdje će svi biti pobjednici. Sada vas sve pozivam da sudjelujete u ovoj raspravi i u ovom projektu za novo i, za novo i inkluzivno eh, digitalno gospodarstvo koje će donijeti koristi svim građanima. Zahvaljujem. A sada dajem riječ gospođi De Frutas iz Španjolske. Dobar dan svima. Drago mi je što sam ovdje i što ću s vama razgovarati o ovoj temi. moja stranka i ja, kad govorimo o robotici, digitalnim platformama, mrežama, da sve to uvodi nove elemente u svijet rada. I naravno, e, tu se javlja niz pitanja. Hoćemo li izgubiti radna mjesta? Hoće li se otvarati nova radna mjesta? koje ćemo vještine trebati. Ja ću se baviti sa tri glavna pitanja koja smatram važnima. prvo digitalizacija obzirom na prava radnika. Jako nas brine to pitanje. Digitalizacija se događa u vrijeme kada prekarni rad postaje nešto normalno. Dakle, digitalizacija dolazi u vrijeme kad su radni uvjeti već narušeni, odnosno oslabljeni. E, radnici imaju kratkoročne ugovore. To se događa u jedno vrijeme kad postoji velika nesigurnost, kad je situacija vrlo složena u mojoj zemlji to povećava razinu nesigurnosti. Ponajprije govorimo o digitalnim platformama. U ovom trenutku neki ljudi smatraju da su te platforme način da se otvaraju radna mjesta. Ne kažem da to tome nije tako, ali u mojoj državi to ne stvara e, dobra radna mjesta već umjesto toga vodi ka novim oblicima eksploatacije. Digitalne platforme u Španjolskoj e, stvaraju osiromašene radnike. Digitalna platforma se ne smatra poslodavcem. Dakle, ono što se događa je da radnici koji rade za te platforme se tretiraju kao samozaposleni a jedino što oni daju je svoj rad dakle oni su samozaposleni radnici ali to nije za njih alternativa neki dodatni posao to je njihov jedini posao jedini način zarade dakle ti radnici su lažno samo zaposleni oni se prijavljuju kao samozaposleni ali to u stvari nije istina Dakle, u situaciji gdje ugovori koji ne nude sigurnost e, e, su sve češći ovo još pogoršava situaciju i unosi novi element nesigurnosti. Moramo paziti da digitalne platforme, robotika i mreže E, daju ljudima e, prihvatljiva, pristojna radna mjesta. Daću vam još jedan primjer. Kad je riječ o mrežama, mi cijelo vrijeme komuniciramo, mi smo hiperinformirani, hiperizloženi, te hiperveze su donijele novi oblik upravljanja ljudskim resursima. Međutim, to dovodi do nepoznatih scenarija kad je riječ o zakonodavstvu koje regulira tržište rada i to može dovesti do velike nesigurnosti za radnike, može utjecati na njihov privatni život, na njihovo radno vrijeme, oni moraju biti stalno na raspolaganju poduzeća. Oni su izloženi rizicima, dakle država mora donijeti odgovarajući pravni okvir. U nekim slučajevima je došlo do ozbiljnog narušavanja radnih uvjeta. A treće što želim reći odnosi se na edukaciju i na obuku. Dakle, svi znamo da je obuka ključni element digitalizacije. Međutim, ono što se događa je da potreba za obukom je zapravo zamka. Na primjer u Španjolskoj puno resursa Europske unije, na primjer jamstvo za mlade, nismo mogli koristiti za mlade, nismo uspjeli obučiti mlade za ono što dolazi. U mojoj zemlji, na primjer, mogli smo pomoći ljudima eh, koji rade nisko poslove, na primjer eh, konobare eh, ili frizere, a ne pomažemo ljudima nositi se s novim tehnologijama puno radnika će ispasti iz tržišta rada i neće se moći u njega vratiti jer nemaju odgovarajuće vještine, na primjer radnici koji su stariji od 55 godina. Dakle, ako ne želimo živjeti u distopiji, u nezdravom društvu, moramo ponuditi neku zaštitu tim ljudima koji će biti potpuno bespomoćni, neće imati nikakve resurse. Oni neće moći naći radna mjesta nakon što izađu iz e, tržišta rada jer nemaju vještine i kvalifikacije koje bi im omogućile da se vrate na e, tržište rada osobito u doba digitalizacije. Dakle da digitalno gospodarstvo e, nam može otvoriti velike mogućnosti i ne možemo ga ignorirati jer ono je tu, ono je stvarnost, ali ne smijemo dopustiti da e, pogorša nesigurnost koja već postoji. Dakle, situacija je takva da je nesigurnost već postala normalna, a e, sindikati i socijalni partneri su izgubili utjecaj. No ne smijemo dopustiti da digitalizacija, robotika, e, internet e, i sve te platforme e, postanu način da se još veći broj radnika osiromaši i da imamo sve više radnika koji ne mogu naći odgovarajuće radno mjesto. Hvala lijepo, gospođo Rosario de Frutos. A sada dajem riječ gospođi Klaudije Müller, zastupnici u Donjem domu Njemačkog parlamenta. Neću sada ponavljati sve što smo čuli, samo ću pokušati spomenuti neke stvari koje još nismo do sada čuli. E, istina je da je digitalizacija najveća industrializacijska prekretnica u našem vremenu i ona mnogo radnih mjesta gasi, no isto tako i otvara nova radna mjesta. E, fizički naporan posao u budućnosti će preuzeti strojevi i roboti. Na taj način će ljudi moći duže raditi na svojim radnim mjestima i nama u Njemačkoj se na taj način omogućuje, kao i u drugim državama članicama Europske unije, e, iznova oblikovati naše radno okruženje. Sve to nudi rizike, a i prilike. Spomenut ću neke. Jedna od velikih prilika je duži radni vijek. To je i šansa i rizik. Šansa je utoliko što možemo duže raditi u svi, na tržištu rada, no istodobno moramo omogućiti cjeloživotno učenje, ne samo u smislu strukovne naobrazbe, već i stručnog usavršavanja, ali ne u svrsi smanjivanja nezaposlenosti, već je to nešto što se mora ponuditi svim djelatnicima i u velikim i u manjim poduzećima u Njemačkoj je to kod, kod nas premalo zastupljeno. Ne mogu se iskoristiti sve mogućnosti koje bi trebale biti na raspolaganju radnicima. Što se tiče inkluzivnog tržišta rada, e, mora se više mogućnosti ponuditi putem digitalizacije. Na taj način se mogu stvoriti prilike da ljudi koji imaju određene posebne potrebe budu bolje integrirani na tržište rada. E, moguće im je ponuditi tehničku asistenciju i tako ih integrirati u svakodnevni život. Tu je velika šansa u digitalizaciji. Jedna od temeljnih osnova za nešto i u čemu Njemačka je možda napredija odnosu na druge države članice je tehnološka infrastruktura. E, digitalna infrastruktura mora biti ravnomjerno raspoređena u svim regijama država članicama Europske unije. Inače ćemo doživjeti nešto što se već dogodilo u 18. i 19. stoljeću, a to je da će neke regije biti zapostavljene, zanemarene. Vidimo to već sada u ruralnom području Njemačke. Imamo stope prijenosa e, koje su manje od 10 mjernih jedinica. To je jedna velika prepreka rastu. Također dodatna prepreka u odnosu na radnike i poslodavce je radno vrijeme. To može biti prilika jer se može lakše e, uskladiti privatni život i e, poslovni život, no istodobno to znači i da moramo zaštititi prava radnika ta prava se moraju prilagoditi novim mogućnostima. E, pitanje umirovljenja, e, pravila vezana uz službena putovanja. Sve se to treba prilagoditi novom svijetu, u protivnom ćemo ostvariti ono što je suprotnost onomu čemu težimo, a to je umjesto da bolje uskladimo e, privatni život i poslovni život, mi ćemo napraviti suprotno. Moramo zaštititi nove radnike i sve to uskladiti sa novim mogućnostima. Već je bilo spomenuta tema samostalnih djelatnika. Mi u Njemačkoj imamo veliki porast e, takozvanih slobodnih djelatnosti, no vidimo da imamo jedno prijelazno razdoblje između slobodnih djelatnosti i stalno zaposlenih radnika putem različitih platformi. Ta granica postaje sve manje istaknuta i sve se više više gubi. Na koji način ćemo urediti pitanje minimalnih plaća i za slobodne djelatnosti kako bismo zaštitili od e, dumpinga i takozvane prividne samostalne djelatnosti i to je nešto što moramo urediti putem prava EU, Europske unije. Nešto slično kao što postoji u direktivi o pružanju usluga i na koji način možemo integrirati slobodne djelatnosti u socijalne sustave, sustave zaštite, sustave zdravstvene skrbi i pogotovo mala i srednja poduzeća. E, to su pitanja kojima se trenutno e, intenzivno bavimo u Njemačkoj vrlo su to aktualna pitanja. E, imamo jedan priručnik od 170 strana koji je izrađen u Ministarstvu socijalne skrbi u Njemačkoj, no ne nudi konkretna rješenja koja ćemo morati razraditi ne samo na nacionalnoj razini, već i na razini EU, jer imamo jedinstveno tržište rada, jedinstveno gospodarsko tržište, stoga moramo zajednički doći do rješenja i u tom smislu se veselim predstojećoj raspravi. Zahvaljujemo gospođi Miller i sada dajem riječ zaključno gospodinu Georgiju Giokovom zupniku u Bugarskoj nacionalnoj skupštini. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Čast mi je biti danas ovdje s vama i razgovarati o temama koje su od zajedničkog interesa. Budućnost tržišta rada i digitalizacija je vrlo važna tema jer Tehnološka revolucija se stoljećima širila u prošlosti, a sada se stvari događaju u desetljećima. Napravili smo prvi korak u smjeru sljedeće digitalne revolucije. Promjene su postale prije nekoliko desetljeća prvim izmjenama u tehnologiji. Digitalizacija je preuzela sva najbitnija kretanja i postala je dijelom uobičajene gospodarske aktivnosti. U odnosu na 70. i 80. godine imamo isti rast koji možemo ostvariti sa 50 ili 70% manje radne snage no što je to bilo potrebno u prošlosti. Dogodile su se radikalne promjene u e, prerađivačkim industrijama, u proizvodnim industrijama, u poljoprivredi, Digitalna transformacija tradicionalnih industrija je činjenica i brzina kojom se to sve odvija ne utječe samo na svjetsko gospodarstvo, već na civilno društvo i na pojedince. Digitalizacija mijenja strukturu tržišta, postavljaju se novi zahtjevi i na obrazovni sustav i na edukaciju, osposobljavanje, spaja se digitalni biološki svijet, takozvana četvrta revolucija je u tijeku i ona e, otvara mogućnosti e, nove mogućnosti znanstvenicima i e, radnim ljudima sa novim kvalifikacijama. To je i prilika i rizik. Preuranjeno je reći u kojoj mjeri će se događati sve te promjene i kamo će nas odvesti. Nema sumnje da se tehnologija mijenja brže od navika i e, načina razmišljanja radnika, mentalnog sklopa radnika. E, postoje dvije budućnosti u tom smislu dvije škole razmišljanja nešto e, što bi predstavljalo opasnost i prijetnju e, u smislu zaposlenosti što će izazvati socijalne nemire i nesigurnost a drugi predviđaju smanjenje gospodarstva e, od, u od 30 do 50% do 2050. godine. No postoji e, i postoji optimističnija predviđivanja da će fizički rad nestati u e, nizu sfera i to će dovesti do novih prilika. E, radna snaga će biti visoko kvalificirana, ljudski potencijali će se usredotočiti na inovacije i kreativnost, veza, odnosno granica između proizvod, proizvodnje i tržišta će nestati. Postavit će se i određeni izazovi, neusklađenost između država članica, unutar Europske unije i kvalifikacije osposobljenost građana država članica. Ako želimo biti jedinstveni, moramo raditi na konvergenciji. Inicijative se moraju potapati u jednom širem okviru i ne bismo smjeli dopustiti da postoji Europa dviju brzina, Europa na dva kolosijeka. Digitalizacija utječe na živote ljudi, ona radikalno mijenja tržište rada, iako zbog automatizacije 40% radnih mjesta će nestati, a ona su postojala u prethodnim desetljećima. 10 do 15% radnih mjesta će nestati sada zbog digitalizacije. I tu se postavlja pitanje što će ti ljudi napraviti. Najlakši odgovor je e, temeljni prihodi, temeljena plaća. Europska komisija razgovarala već o e, toj zamisli, no postoje različiti pristupi što se tiče prava radnika i odnosa između socijalnih partnera. To je nešto vrlo bitno. Odnos između poslodavaca i posloprimaca će se izmijeniti. E, tripartitni pregovori će se izmijeniti. 2020. Europa će imati 25 milijuna nezaposlenih zbog činjenice da ljudi neće imati prikladne kvalifikacije. Kako ćemo pronaći ljude koji će popuniti ta nepopunjena radna mjesta? Odgovor je, ti ljudi bi trebali proći kroz adekvatnu edukaciju. Upravo stoga u predstojećim desetljećima Europska unija bi trebala mobilizirati sav potencijal akademsku zajednicu, stručno usavršavanje, e, civilno društvo, svi bi se trebali ujediniti kako bi se nove generacije osposobile u smislu novih izazova. Ljudi bi trebali započeti raditi e, u digital, na digitalnim radnim mjestima, a poduzetnici bi trebali stvarati nova radna mjesta u istim područjima. Novi oblici rada i zanimanja inovativne tehnologije i demografske promjene će za posljedicu morati imati i zakonodavne promjene. Morat ćemo promijeniti naše zakonodavstvo nakon temeljne analize. Treba nam okvir koji će omogućiti jednakost, ravnopravnost, rast i koji će zaštititi temeljna prava radnika. Inovacija stvara nove industrijske modele koji zamjenjuju stare, mijenja se komunikacija i e, ponašanje ljudi, postupno se mijenja i životni stil ljudi, e, životni vijek, odnosno radni vijek ljudi postaje sve duži. Bugarska je jedna od država članica u kojoj industrija generira visok udio BDP-a. Mi imamo viziju i politike u odnosu na tu četvrtu revoluciju i e, tržište rada. Demografska kriza u zemlji te kriza zdravstvenog e, sustava i sustava obrazovanja e, sve će to utjecati na našu svakodnevnicu. Zaključno, ako pogledamo prošlost, povijest i naša strahovanja vezana uz digitalizaciju gospodarstva i tržišta rada su razumljiva. Međutim, moramo se osvjetočiti na svjetlije strane. Možda će naša strahovanja se pokazati neutemeljenima. Veselim se raspravi jer sljedeći koraci koje će poduzeti Europa i nacionalne parlamenti će ovisiti o ishodima tih rasprava. Hvala gospodine Gijokov. Sada ću vas podsjetiti da je vrijeme izlaganja ograničeno kako bismo mogli pružiti priliku što većem broju govornika. Dvije minute imate vremena za vaša izlaganja. Najprije ću dati riječ gospođi Marijevski, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Želim bih reći sljedeće. Tijekom posljednjeg saziva talijanskog parlamenta utjecaj tehnologije na tržište rada je bio predmetom detaljnih razmatranja i rasprava dva ogranka parlamenta su se ujedinila kako bi zajedno razmotrili jedno, jednu studiju, jedno istraživanje i radili smo jedan dokument koji sadrži zaključke te studije. E, analizirali smo implikacije industrije, na koji način će se razvijeti digitalizacija u različitim sektorima, kako bismo sve to mogli integrirati i kako bismo mogli pomoći građanima i regijama da se uhvate u koštac sa industrijskim i tehnološkim transformacijama. Radna mjesta će neka nestati i neke profesije, neka zanimanja će biti više pogođena od drugih. Neki će se moći prilagoditi lakše, drugi ne. Stoga nam je potrebno cijelo životno učenje, osposobljavanje i moramo omogućiti učenje našim građanima, učenje o novim tehnologijama. U Italiji postoji visoka svijest o potrebi svega toga i mnogi ljudi u proizvodnim djelatnostima su svjesni svih tih implikacija, jer su to visoko sofisticirane industrije, posebice u europskom smislu. I jasno je da su implikacije e, velike E, učinak je različit u različitim regijama. Moramo pogledati i uslužne djelatnosti, ali isto tako i moramo podići svijest ljudi o informacijama koje su im potrebne. Analizirali smo proračun za 2018. godinu i predlažemo za tu godinu da ne Analizirali smo proračun za 2018. godinu i predlažemo za tu godinu da mogu upisati tečaj usavršavanja, a financiranje će se osigurati na e, e, nacionalnoj razini. 250 milijuna je izdvojeno u tu svrhu. Naravno, sve to ovisi o e, kolektivnim pregovorima koji su preduvjet svega toga. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ gospođi Svetlani koja je iz bugarskog e, romjena na tržištu rada. Pojavljaju se nove potrebe za educiranim ježe u svim sektorima gospodarstva, iako su u nekim sektorima mnogo brži i mnogo intenzivniji. Digitalizacija ljudske vještine, timski rad, rješavanje problema. Vlade moraju djelovati pravodobno kako bi se pobrinule u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije. Definiranje pravih skupova vještina koji će biti potrebni ponude i potražnje na tržištu rada. Sve je to dio produktivnog i učinkovitog zapošljavanja i moramo zakonodavstvo koje će osigurati pravu razinu zaštite za sveukupnu radnu snagu, uključujući i samozaposlene. koji su najčešće predvodnici u novim tehnologijama. Hvala, gospođa Angelova. I sada riječ dajem gospodinu Niklasu Marijusu, predsjedniku eh, Odbora za socijalne politike Grčkog parlamenta. Dragi kolege, dame i gospodo, drago mi je što sam ponovno ovdje s vama kako bi se ne znamo. Nismo sigurni da li se poštuju propisi vezani uz radne uvjete. Dakle, nema zaštite za radnike. Definirali jasno pravni položaj radnika. Čak i kad se radi o tipičnim i o netipičnim vrstama zaposlenja. Potrebno je osigurati nametanje sankcija. Trebamo smanjiti i nejednakosti koje proizlaze iz različitih ugovora o radu. Jasno je da digitalizacija na tržištu rada zahtjeva specijalizirano digitalno znanje i to je najveći prioritet za države članice njihove vlade države moraju povećati mogućnost stjecanja tih novih kompetencija. Države moraju povećati mogućnost stjecanja tih novih kompetencija. Digitalizacija dovesti do velikih socijalnih rizika u vrijeme krize i nejednakosti toga bih proizaći iz četvrte revolucije, samo ljudska bića, samo ljudi mogu riješiti probleme. Hvala. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, hvala što ste došli u Europski parlament kako bismo razgovarali o ovoj temi koja je vrlo budućnosti zaposlenja stavio na dnevni red. To je isto tako i jedna od tema o kojoj se raspravlja e, u, okviru Međunarodne organizacije rada. Mislim da je važno da postignemo određeni napredak u suočavanju s budućnošću. Htjela bih se vratiti na ono što je rečeno o zaposlenju putem platformi. Tu možemo vidjeti da te tvrtke koje posluju putem platformi često rade, odnosno posluju u različitim zemljama, uključujući i države članice, te pokušavaju progurati svoje politike o tome kako tržište rada učiniti fleksibilnijim, trebamo razmišljati o različitim oblicima zaposlenja isto i za mirovine. Kad govorimo o reformama tržišta rada, važno je pojednostavniti radno zakonodavstvo te se pobrinuti da se time ne smanjidi i za mirovine. Kad govorimo o reformama tržišta rada, važno je pojednostavniti radno zakonodavstvo te se pobrinuti da se time ne smanjuju mogućnosti e, pronalaženja zaposlenja na tržištu rada. Trebamo iznaći sveobuhvatne odgovore, ne možemo se sredotočiti, većati produktivnost i smanjiti rizik od dugotrajne nezaposlenosti. Potrebn, uključujući i os, pove, sensibilizaciju, odnosno podizanje razine svijesti o tom problemu, zatim evaluaciju e, trgovačkih društva na pozornosti. Hvala. Sada predem riječ. Hvala, ispričavam se. Europska unija postane atraktivno okruženje za digitalno gospodarstvo kao i za visoku tehnologiju, onda ćemo moći razgovarati o tome koji, koja bi trebala biti socijalna mrežno da će velik broj radnih mjesta biti izgubljeno ili na neki način će podlegati reorganizaciji. Devet sjevernih zemalja su provele istraživanje koje je nedavno e, objavio McKinsey, a bavi se tim pitanjem. Možemo bojati digitalnog gospodarstva samoga po sebi, već trebamo okruženje i prije svega poslovno okruženje učiniti atraktivnijim za digitalno gospodarstvo. Na taj način ćemo imati više radnih mjesta, a imat ćemo i bolju socijalnu. Hvala, sada predajem riječ Sofiji Ribeiro iz Portugala. Ona je eurozastupnica. Riječ o robotici, automatizaciji, digitalizaciji, sve to dio jednog velikog nezaustavljivog e, procesa. Treba se pripremiti za tu revoluciju koja je već započela. Danas živimo u svijetu gdje je znanje programiranja e, važnije od znanja čitanja i trebamo se suočiti s izazovom vezanim uz kompetencije, a isto tako i tvrtke se trebaju na neki način pripremiti za to. Treba educirati mlade, E, treba isto tako raditi na edukaciji edukatora jer ako ne obrazujete nastavnike oni neće moći educirati učenike. Dakle, potrebno je cjeloživotno e, učenje. Potrebna su znanja i vještine u tvrtkama koja bi se odnosila upravo na ove aspekte o kojima sam govorila, digitalizacija, automatizacija, robotika i tako dalje. Kako to postići, a da se e, ne naruši socijalna i regionalna ravnoteža? Ja dolazim iz e, ultraperiferne regije i mi znamo koliko je nama teško doći do tehnologije, do informacija, do informacija do znanja a isto tako teško je pristupiti, odnosno imati pristup financiranju svega toga. I mladi u Portugalu moraju vidjeti kako će se stvari razvijati i e, trebaju se pobrinuti da ne budu samo gradovi glavni pokretači, već i regije i manja mjesta e, koja u tome mogu e, sudjelovati u regijama. Isto tako, važno je pitanje prilagodbe tržišta rada a važna je politika razvoja, razvojna politika. Treba govoriti o fleksibilnosti rada, o modelu rada na nepuno radno vrijeme, o modelu rada udaljenosti kako bi i različite osobe mogle razviti svoje kompetencije. Molim paneliste E, da nam odgovore kako povezati, odnosno suočiti se s ova tri izazova. Hvala. Sljedeća je gospođa Laura Devo iz Europskog parlamenta. Izvolite. Izvolite. Hvala. E, možda je moje ime krivo izgovoreno, pa nisam shvatila. Hvala što ste nam da predvidjeti promjene. Moj dojam je da ne samo da kasnimo, mislim da, da mislim da trebamo biti u stanju nadograđivati već postojeće vještine osoba i možda neće imati adekvatne vještine. Nekim od njih bit će teško steći nove vještine. Te nove vještine koristan da se minimiziraju negativni učinci industrije vezane uz mm, točka 2 i robotike. sam osjećaj da je sve odlično na papiru, ali realizacija je vrlo rijetko um, odgovara onome što stoji u studijama. Uvjeren sam da nema e, dobre organizacije rada, uključujući i digitalnu ekonomiju, bez, već i zato što razgovaramo. Ja dolazim iz sektora koji je bio e, jako informatiziran, a to je sektor čelika. I stalno su nam govorili da nama žele olakšati život, ali svaki put smo zaboravili upravo ljude, odnose, Miller. E, treba reći da su e, kooperanti e, oni koji isto tako rade prljav posao i to treba reći otvoreno. Kad je riječ o o činjenici da će vjerojatno doći do smanjivanja radnih mjesta. Stotinama kilometara ljudi se ne mogu preko noći preseliti i, ne mogu svi postati informatičari i programeri. A šta će ovi ostali? Mislim da trebamo ostvariti društvo kohabitacije. A upravo kao što je kolegica i za, ali isto tako trebamo e, poštovati i e, organizaciju u smislu. I na kraju gospodin Šuster, eurozastupnik. Благодаря ви. Приключваме с заявилите колеги. Hvala. Čini se da nije tako. Dakle, došli smo do kraja popisa govornika. Očigledno je da ova rasprava o digitalizaciji i kako će ona utjecati na tržište rada, na vještine, na prava i dužnosti, E, svih strana e, da je to jedna vrlo opsežna rasprava koja tek počinje i svi se moramo suočiti s tim izazovom i preuzeti punu odgovornost. Sada bih pozvao su predsjedateljicu da predstavi sljedeću sesiju. Hvala. Sada prelazimo na drugu sesiju koju smo nazvali nejednakosti u državama članicama. Naravno već smo razgovarali o ovoj temi, ali sada se možemo baš na nju usredotočiti. Ivan Bartolo, Jan Krajner, Ratka Maksova i Svetlana Angelova će sudjelovati u raspravi, odnosno obratit će nam se. Izvolite. sesiji, ali sada možemo ući dublje u tu temu, pa dajem riječ Ivanu Bartolo, zastupniku iz Malteškog parlamenta. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. U vrijeme brzih socijalnih i gospodarskih promjena Važno je za socijalni i politički red, poredak naših društva, kad su lošeg zdravlja, kad imaju male prihode, a obitelj živi u e, stanu slabije kvalitete, osjeća u nizu europskih država članica slažemo se da su gospodarske i prema nacionalnom statističkom uredu 70 tisuća osoba je bilo e, ugroženo sirom prevelika brojka. Gospodarski rast u Europskoj uniji e, je uzeo zamah. 2000 zaposlenost je bila kao na razini 2008. prije krize. Međutim, u sektorima gdje je potrebno intenzivno znanje e, u e, znanstvenom komunikacijskom informacijskoj industriji, u transportu i u drugim e, sektorima, ali nedavno ne zaposleni e, u dobi od 55 do 60 godina e, polako e, sve više 15. godine u Malti povećale. Nadavno, nadalje broj osoba mlađih od 59 godina koji im čestija dobivati manje mirovine. A današnji umirovljenici će imati postojati sve dok traju demografske promjene. To će utjecati na sve dobne sektore, bit će sve manje radne snage. Riječ gospodinu Janu Krajneru iz Austrijskog eh, parlamenta. Hvala. Sutra je dan socijalne ravnopravnosti pa je dobar dan da govorimo o toj temi. U našim društvima, u državama članicama vidim niz nejednakosti, nejednakost prilika, e, obrazovanja, e, prihoda, e, imovine, odnosno bogatstva koje je došlo do vrlo visoke razine u zadnjih stotinu e, godina, ali također i nejednakost kad je riječ o oporezivanju. Ako vidite kako se oporezivaju prihodi od rada u usporedbi s onima e, od kapitala, vidjet ćete da se rad više oporezuje. Također su porezi veći za mala poduzeća nego za velika zakon je isti za sve, ali velika poduzeća imaju bolje mogućnosti koristiti zakone u svoju korist. E, puno, odnosno dio te diskriminacije se temelji odnosno ne, govornik se ispravio dio nejednakosti se temelji na diskriminaciji diskriminaciji po spolu rasi boji kože i, i ljudi sa krivim imenom ili prezimenom imaju manje mogućnosti zapošljavanja ali također postoji i nejednakost e, koja proizlazi iz zakona. Budući da smo mi zakonodavci, ja bih govorio o tri područja gdje bismo mogli promijeniti zakone kako bismo smanjili nejednakost u svijetu. Prvo takvo područje je oporezivanje. Dakle, ako pogledamo BDP, to je kao kolač koji treba e, podijeliti. On se svake godine ispeče u našim društvima, a 50 do 70%, obično oko 60%, a to je slično e, od države do države u EU-a, dakle oko 60% tog kolača e, su prihodi koje dobivaju ljudi kao naknadu za rad, a 40% dakle između 30 i 50% ovisno o državi, a 40% je prihod od kapitala i e, imovine. ako pogledate e, koje je porezno opterećenje i tko plaća koliko poreza, oni koji rade e, za svoje prihode, oni plaćaju između 75 i 90 posto poreza dakle to je obično preko 80 dakle oni dobiju 60% kolača, ali plaćaju 85% poreza. A mi ovdje govorimo o ljudima. Na kraju krajeva oni dobivaju oko 40% kolača, a plaćaju e, 10 do 15 posto poreza, sad govorimo o ovim velikima, dakle to je zbog naših zakona. E, do, prihod od rada e, se oporezuje e, otprilike 40%, a od kapitala oko pola toga, ako se uopće oporezuje. Dakle, mi kao zakonodavci moramo pripaziti da oporezivanje ne dovede do tolikih nejednakosti. Ako pogledate e, koliko nasljedstva, e, rente, e, najamnina, dividende, kako se sve to oporezuje i kako se oporezuje rad, to je kod nas barem dvostruko više. Dakle, to je jedna stvar koju možemo promijeniti, o čemu možemo razgovarati. A drugo, ja sam govorio o visokim razinama nejednakosti kada je riječ o e, raspodjeli bogatstva u našim društvima. E, toga je već bilo u povijesti i koristile su se tri metode da bi se povećala jednakost. Prva metoda su bili revolucije, druga veliki ratovi. Ja ne bih preporučio ni prvu ni drugu, a treće je ono što su radili u SAD-u, a tu su progresivne porezi na e, bogatstvo i nasljedstvo i u roku od jedne generacije postigli su ravnopravnije društvo kad je riječ o raspodjeli bogatstva, iako ako isključite Pearl Harbor nisu imali rat na svom terenu a ne mislim da je Pearl Harbor baš puno utjecao na raspodjelu bogatstva u SAD-u, a oni su to postigli progresivnim oporezivanjem bogatstva i nasljeđivanja. Najviši porez e, za nasljedstvo je bio 77%. Znači, ako ste naslijedili veliko bogatstvo, plaćali ste 77% poreza i ja ne govorim o Sovjetskom savezu ili o nekom komunističkom društvu, već o SAD-u i to im je pomoglo da stvore ravnopravnije društvo. Dakle, ja se zalažem za progresivno oporezivanje nasljedstva i bogatstva jer će se time smanjiti nejednakost u raspodjeli bogatstva u našim društvima treće što želim govoriti je neravnopravnost u odnosu na to tko ima radno mjesto, tko nema. Dakle, govorimo o četvrtoj industrijskoj revoluciji nakon e, što je izumljen parni stroj, pa električna struja e, i tako dalje. Sad imamo digitalizaciju, dakle uvijek se smanjivalo radno vrijeme. S 80 se smanjilo na 60, pa zatim na 40, 60 godina, odnosno 70 Sad se malo smanjilo radno vrijeme na 35 do pol, barem u visoko industrializiranim društvima, ali zašto ne govorimo o tome da se smanji radno vrijeme? Uvijek e, kad imamo e, veliki novi izum i produktivnost e, poraste zbog novih izuma kao što je recimo parni stroj ili automatizacija i sad digitalizacija, uvijek se smanjivalo radno vrijeme. Dakle, o tome bismo sad trebali razgovarati. Zašto ne ići na 30 radnih sati ili 35 u Njemačkoj neka poduzeća već tako rade. Jedno poduzeće ima 20 radnih sati, a plaća plaće su i dalje visoke. Dakle, to sam sve htio reći prije nego što prođe mojih osam. izvolite. Zahvaljujem dame i gospodo. Govorit ću o malo drugačoj temi od prethodnog govornika. Moramo shvatiti jednu stvar. Moramo znati ne samo kako promjene u društvu utječu na čitavo društvo, već shvatiti jednu stvar. Moramo znati ne samo kako promjene u društvu utječu na čitavo društvo, već će različiti prestiž, ali ako bismo smanjili e, socijalne neravnopravnosti najboljih država kad je riječ o problemima socijalne ekskluzije, siromaštva i tako dalje. Ali e, kada je radnoj snazi 90% niži od e, žena bez djece. Dakle, Češka nema velike probleme kad je riječ o internoj ravnopravnost je skoro potpuna. Dakle, u Češkoj su e, razlike vrlo male. E, Švedska ima 0,27, Slovačka 0,25. E, kada je riječ o jednakim mogućnostima i socijalnoj inkluziji, jedno od najvećih problema u Češkoj je postojanje isključenih regija i područja a to ide zajedno sa manjim šansama sudjelovanja e, na tržištu rada, obrazovanju i sudjelovanja u političkom i društvenom životu i iz tog razloga imamo novu strategiju e, za e, do 2020. godine. Kad je riječ o siromaštvu, Češka ima dobre rezultate. Prema Eurostatu 2016. u odnosu na 2008 E, rizik e, siromaštva i socijalne ekskluzije se smanjio. Bio je 1,375 milijuna ljudi, a kategorija koja je najviše ugrožena su žene u usporedbi s muškarcima. E, kada je riječ o siromaštvu, najveći rizik E, su domaćinstva sa nezaposlenim članovima, a udio tih domaćinstava se povećao u Češkoj i također postoji vrlo visoki rizik za nepotpune obitelji i za obitelji s djecom gdje bivši partner ne plaća uzdržavanje. Dakle, ako želimo u Češkoj biti ambiciozni unutar Europske strategije 2020. moramo smanjiti broj ljudi e, kojima prijeti siromaštvo za 100 tisuća ljudi. Mislim da se Europa mora usredotočiti na samohrane roditelje i roditelje adekvatne uvjete. Kada je riječ o nejednakosti u plaćama, postoji nekoliko pokazatelja koje možemo pratiti, većina njih obično uspoređuje postotke najbogatijih i najsiromašnijih ljudi. Prema anketi iz 2015. godine najsiromašnijih e, domaćinstava obično se usredotečujemo na neravnopravnost e, u na koeficijent neravnopravnosti u plaćama u posljednjem desetljeću nije bilo e, velikih promjena, on je stabilan. Prema drugim državama e, Češka u usporedbi sa mnogim, na primjer nordijskim zemljama, ima slične vrijednosti, no treba se usredotočiti na pojedine socijalne skupine ili danas o samozaposlenim osobama. Za te osobe postoje velike razlike mm, kad je riječ o dohotku, ali u Češkoj, u Češkoj je e, raspodjela prihoda se bavi o taj takozvani indeks Robin Hood koji pokazuje koliko sredstava se mora redistribuirati da bi ljudi imali slične prihode. U Češkoj bismo morali redistribuirati samo oko je ta dug, i to se smanjuje kao i dugoročna nezaposlenost, iako sporije. Budućim političkim inicijativama unutar tog stupa objedinjavanje različitih političkih